Vamos a empezar la, la sesión. Buenas tardes a todos y a todos. Dobar dan, započet ćemo sa sastankom. Najprije ćemo, eh, dakle, najprije na redu odobrenje zapisnika sa sjednice održanih 4. i 5. svibnja. Ima li netko komentara? Ne. U tom slučaju je zapisnik odobren. Točke 5 i 6 ćemo morati odgoditi zato što nije došlo do e, sporazuma, tako da sve ovo što se odnosi na Turkmenistan e, se odgađa za jedan drugi sastanak. No ponovit ću to kasnije. Sada najprije započinjemo sa razvijenom mišljenja sa Joseom Manuelom Fernandesom, on je izvjestitelj za proračunu, o proračunu za 2016. E, komisija 27. svibnja objavila svoj prijedlog proračuna i gospodin Fernandes već aktivno radi na tome. Ova rasprava je odlična prilika da odbor za vanjske poslove odigra svoju ulogu te inzistira na prioritetima i aktivnostima Europske unije u svijetu. A i kako bismo čuli prve dojmove oko proračunskih rasprava. Primjereni proračun je ključan ako želimo osigurati neovisnost Europske unije. I da sada predugo ne duljem, dat ću riječ gospodinu Fernandusu da vidimo što će nam on reći o proračunskom postupku za sljedeću godinu. Hvala vam. Si eh, mm, Čuje li se? Da. Ja sam htio postaviti pitanje e, o Turkmenistanu, budući da sam ja izvjestitelj u Sjeni. Zanima me postoje li neki razlozi za odgađanje, za kada se odgađa? Želio bih shvatiti zašto je došlo do takve odluke. ¿Quiere usted, señora? Bueno, yo, eh, la información que tenemos es que no... Obavijest koju imamo jest da se o tome nije razgovaralo na sastanku koordinatora. Razgovarat će se na sastanku koordinatora o toj temi sljedeći tjedan, tako da ne znam još e, za kada se ta rasprava odgađa. Hvala predsjedavajući. Perdone, disculpe. Ispričavam se, izvolite. Merci, monsieur le président. Je viens ici... Hvala predsjedavajući. Evo ja dolazim ovdje iznijeti naše glavne smjernice. No, prošlog tjedna 20.27. odbor je iznio prijedlog nacrt prijedloga proračuna. Podsjećam, općenito govoreći, imamo tri cilja 3E, dakle zapošljavanje, poduzeća i mala i srednja poduzeća, dakle, i isto tako poduzetništvo, entrepreneurship, i stavili smo naglasak na unutarnjoj e, solidarnosti i na vanjskoj solidarnosti. Dakle, to su sve prioriteti. Dakle, rubrika četvrta je nju smatramo važnom da bude uvrštena među smjernice. Još jednu stvar smo uključili u tu rezoluciju, a koja ne bi ni trebala biti uvrštena, jer to se podrazumijeva otprilike, a u biti mi podsjećamo komisiju i vijeće da moramo ispoštovati preuzete obveze, kompromise, višegodišnji financijski okvir. A to znači, dakle, da se moraju ispoštovati kompromisi koje smo ostvarili, no isto tako moramo staviti dovoljno sredstava na raspolaganje da se pokriju preuzete obveze. A kada se govori o tome da se poštuju kompromisi, tu se misli također o neiskorištenim maržama. Što to znači? Pa ta uredba koja je usvojena, a to je bio preduvjet kako bi se ona usvojila, tu imamo jedan novi članak, članak 14. gdje stoji da sredstva koja se više ne koriste, to nisu, to nisu novci, to su preuzete obveze, dakle koje neće biti iskorištene za u jednoj proračunskoj godini, onda oni idu u globalne marže, a onda se to koristi kasnije za zapošljavanje, za gospodarski rast no to je nešto se mora stalno ponavljati jer vijeće ne želi iskoristiti maže već hoće smanjiti proračun koji je onako dosta malen, ovaj višegodišnji financijski okvir je dosta slab, no parlament je usvojio taj višegodišnji financijski okvir upravo zbog fleksibilnosti, a jedna od tih fleksibilnosti jest upravo pravo na posezanje za tim neiskorištenim maržama. Podsjećam, 4. lipnja uskoro, je rok za predstavljanje novih pilot projekata. To je dosta važan datum. Zatim 17. lipanj je rok za usvajanje mišljenja za izvješće za proračune, dakle mandat za trijaloge. 3. rujna rokovi za amandmane. 10. rujan za političke klubove zastupnika, zatim 17. za 28. do 9. 30. rujan imamo glasanje na odboru za proračune o proračunskim odmanima 12. 13. 10. glasanje o rezoluciji, 28. 10. glasanje na plenarnoj je 29. 10. do 18. 11. jest e, mirenje. Dakle, to su rokovi. Prijedlog odbora Sad govorim o prijedlogu koji je e, prošlog tjedna, dakle 27.5. napravila komisija. Mogu reći da je to pozitivan prijedlog. Isto tako što se tiče rubrike četvrte, vidimo da postoji određena želja da se poštuju kompromisi. To je ono što sam rekao na početku. I zbog toga upravo imamo znatno povećanje isplata, dakle 28,5%, ali isto tako i e, glede preuzetih obveza. U prijedlogu proračuna za dakle imamo za, za instrumente za susjedstvo imamo povećanje 4%, a za jamstveni fond za vanjsko djelovanje imamo 78% povećanja spram 2015. godine to je porast prom prethodne godine, što će već 2015. E, povećana sredstva isto tako za dobrovoljce i isto tako za sigurnost, odnosno suradnju za sigurnost. Prosječno imamo dosta visok porast za program instrumenta za susjedstvo imamo, dakle N imamo 34% povećanje, zatim za personal assistance 33%, DCI 27,4%, zatim za vanjsko djelovanje 78,1% i za mehanizam za civilnu zaštitu 34%. instrument za stabilnost i mir 35,2%, 29,2% za zadnji program. To znači da imamo dosta velik porast proračuna. Moramo biti realni. Ovaj prijedlog ide u pravom smjeru, treba podsjetiti naravno da je sramot što u četvrtoj rubrici zbog kašnjenja u isplati platili smo 1,7 milijuna eura kazne. 2015. godine imat ćemo vjerojatno i dalje problema, 2016. godine moramo riješiti ta pitanja i zbog toga kažem da prijedlog proračuna komisije ide u pravom smjeru jer se stavljaju određena sredstva u ovu stavku za isplate. Naravno, drugo je pitanje da li je to dovoljno, ali ne možemo tražiti nemoguće. Glede prioriteta i mogućih pitanja koja mogu biti pokrenuta u okviru ovog proračuna, htio bih čuti mišljenje ovog odbora. Ja sam tu da slašam vaše prioritete, i da pokušamo napraviti jedan realan nacrt proračuna. To treba biti proračun koji će preuzeti svoje odgovornosti i koji će spoštovati kompromise. A tu je isto tako i proračun koji odgovara prioritetima. A što se tiče prioriteta, ja sam upravo ovdje kako bih i saslušao vaša mišljenja. Najljepša hvala. Muchas gracias, señor Fernández. Hvala vam gospodine Fernandez. Siguran sam da ćete čuti mnogo toga od naših zastupnika. Otvaramo raspravu sa gospodinom Predom, on je izvjestitelj. Najprije hvala predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti gospodinu Fernandesu. Što je došao na razgovor s, s našim odborom i izraziti svoje zadovoljstvo glede ovog znatnog povećanja eh, nacrta proračuna u ovom za ovaj odbor, isto tako što se tiče preuzetih obveza za isplata, što se tiče točke četvrte koja se tiče europske vanjske politike, uvjeren sam da kako bi Europska unija mogla imati težinu koju želi imati na međunarodnoj sceni, mora si dati dostatna sredstva iz tog razloga e, dodatna proračunska sredstva koja su predviđena u ovom proračunu, nacrt proračuna komisije su dobro došla. Želim kazati na činjenicu da e, imamo povećanje preuzetih obveza zahvaljujući e, programu koji će pomoći uspostavi stabilnosti i mira, neke aktivnosti su obustavljene upravo iz financijskih razloga. Mislim da je jasno na temelju aktivnosti zadnjih mjeseci našeg odbora za vanjske poslove da je jedan od naših velikih prioriteta susjedstvo. Susjedstvo bilo na jugu ili na istoku, dakle ključno mi zvuči da ovaj europski instrument za susjedstvo treba dobiti dostatna sredstva kako bismo mogli podržati zemlje našem susjedstvu i koje su očene s ogromnim poteškoćama. Također sam želim inzistirati na činjenici da je jako važno da ovaj ovogodišnji proračun se zalaže za demokraciju i poštovanje ljudskih prava u našem susjedstvu, ali i dalje od našeg samog susjedstva. Imam jedno kratko pitanje gospodinu Fernandesu koje se tiče moguće reakcije vijeća. Ima li kakvih informacija? da dobio neke signale koji se tiču povećanja proračuna koji bi mogli omogućiti da se odblokiraju neke isplate i da li općenito govoreći zaključni proračun može zadovoljiti naš angažman u istočnom i južnom susjedstvu. Dakle, da li se nešto u ovom trenutku o tome može reći? Najviše hvala. Hvala vama, sada riječ dajem gospođi Gomos. Hvala predsjedavajući, hvala i kolegi Jose Manuel Fernandešu na uvodnom izlaganju i na izvješću. Ovdje govorim u ime izvjestelja u Sijeni iz mog kluba zastupnika, gospodina Sigmatesa, koji nije mogao nazočiti ovom sastanku. Najprije željeli bismo istaknuti kako mislimo da bilo korisno da komisija u narednim godinama predstavi nacrt proračuna puno ranije. Kako bismo bili sigurni da naše mišljenje, mišljenje našeg odbora, da ga se može napraviti na vrijeme. E, isto tako, e, proračun Europske unije ima za ulogu da Europska unija može igrati svoju ulogu na globalnoj sceni, tako da moraju u njemu biti izraženi svjetski globalni prioriteti i e, fondovi moraju biti raspoređeni shodno tome. I upravo iz tog razloga je gospodin Fernandez rekao da je došao kako bi nas saslušao. U tom kontekstu moj klub zastupnika smatra da je dobro što je došlo do povećanja od 5,6% za heading 4. Za poglavlje četvrto i sve ovo što je rečeno u vezi s višegodišnjim financijskim okvirom. Također se slažemo s tim da e, europski instrument za demokraciju i ljudska prava treba i dalje biti jedan ključni element za prom, promičbu europskih vrijednosti. Što se tiče instrumenta za stabilnost i mir, vidimo da on uzima u obzir sasvim vidljive operacije poput one u Ukrajini, u Sahel Mali, Sahel Niger, zatim misije koje, se, koje su u vezi sa krizom u Siriji. Međutim, ne vidimo da se razmatra sukob, prijetnje, izazovi s kojima smo suočeni u, u sredozemlju, a osobito oko, odnosno zbog situacije u Libiji. Iz tog razloga moj klub zastupnika smatra da ono što se nalazi u ovom dokumentu nije dostatno, neće biti dostatno da se suočimo sa neisplaćenim obvezama. Što se tiče povećanja 4,9% instrumenta za susjedstvo, mislimo da to nije dostatno. Jasno je da su Sirija i Ukrajina prioritetne, ali ne vidimo da problemi koji proizlaze iz trenutne situacije u Libiji, da su uzeti razmatranje. I sve u svemu smatramo da je jako važno nastaviti staviti na raspolaganje sredstva sa, za pomoć e, mirovnom postupku e, na Bliskom istoku, čak iako se nalazi u situaciju u kojoj se nalazi, kako bismo s ciljem da podržimo palestinske vlasti i UNWRA, i smatramo da nacrt proračuna za to apsolutno nije dostatan. Tražimo od odbora za proračune da to ispravi u e, završnom e, prijedlogu proračuna. Hvala. Fernandez, Gospodine Fernandez, nitko se više nije javio za riječ, tako da ako želite odgovoriti, izvolite. Hvala. Želim objasniti sljedeće. Dakle, mi smo usvojili smjernice, svoje smjernice, a onda slijedi odbor AFET. To mora biti tako kako bi se uzeli u obzir naši prioriteti. A sada je na vijeću da čita svoj ovaj dokument, a onda će i cjelokupan parlament naravno to napraviti. Tako da puno navrata se prerađuje dokument e, koji smo izvorno napravili odbor za proračune. U ovoj etapi ne mogu reći koji su prioriteti vijeća. Inače, postoji ta navika, dakle, da vijeće nikad ne povećava iznose, već e, prije reže sredstva, osobito sredstva naših odbora. Što se tiče pitanja koje se tiče politike susjedstva na jugu i istoku, u prijedlogu imamo porast eh, za jug od dakle za isplate koje su impresivne su se radi o 197,3% isplata a za istoko 136,7% za isplate Dakle, jasno je da se to radi o prioritetu i moramo tu staviti ta sredstva. Dakle, preuzete obveze i isplate. Ne bi se trebao tražiti da komisija, odnosno institucije, daju dovoljna sredstva na raspolaganje. To je nešto što bi trebalo biti logično. Kad se preuzmu obveze, onda se podrazumijeva da će doći do isplata. Isplate su posljedica preuzetih obveza a ponekad vijeće usvaja proračune s nadom da to neće biti izvršeno, da neće doći do isplata. Dakle, insistira se na tome, ali kad bi jednostavno stvari funkcionirale normalno, ne bi bilo nužno da inzistiramo na tome, ali mi moramo inzistirati na tome da su isplate, dakle, logična posljedica preuzetih obveza. U ovom nacrtu proračuna, na primjer kad govorimo o isplatama za instrument za susjedstvo, tu je došlo do porasta 34,1%, a preuzete obveze su porasle za 4,9%. No tu moramo napraviti jednu dosta odgovornu stvar, jer ako povećamo uveliko preuzete obveze, a ne bude popraćeno sredstvima za plaćanje, odnosno isplatama, onda ćemo povećati postojeći problem, a da ga ne rješavamo. Što se tiče pitanja sredozemlja, to se nalazi u jednoj drugoj rubrici i još u jednoj <laughs> drugoj rubrici, rubrici trećoj, dakle tu se tiče instrumenta za E, fleksibilnost, dakle 24 milijuna, 124 milijuna, dakle to se tiče problema azila, migracije, e, u sredozemlju, ali to nije u četvrtoj, u rubici četvrtoj, već trećoj. Vaše mišljenje e, očekujemo i naravno da ćemo poslije morati voditi jednu žestoku bitku prvenstveno vijećem, a kad govorim da se govori o poštovanju kompromisa, to znači da se ispoštuje višegodišnji financijski okvir, da se stavi na raspolaganje dovoljno sredstava za preuzete obveze, jer to je doista sramotno što u rubrici četvrtoj imamo kamate, zatezne kamate zbog kašnjenja, dakle morali smo platiti 1,7 milijuna zatezne kamate zbog kašnjenja u isplatama, a to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Hvala vam na izlaganju i nadam se da će vam doprinosi ovoga odbora biti korisni. Budući da preskačemo točke 5 i 6, predlažem da sada stanemo i da krenemo u četiri sa prispitivanjem europske politike susjedstva. Dakle, nastavljamo u četiri sata.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 vam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

opoziciji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

Hvala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

Vamos a, a reanudar la, la sesión con el punto 7. Nastavljamo s našim dnevnim e, redom. E, točka 7 je sada, to je prispitivanje europske politike susjedstva. E, razmotrit ćemo amandmane na izvješće Kukan, Kukana, gospodina Kunkana. 663 amandmana je podneseno na izvještaj. To je dobar pokazatelj koliko aktivnosti vodi ovaj parlament. Sada ću najprije dati riječ gospodinu Kukanu da nam on kaže svoje mišljenje o podnesenim amandmanima i da nam izloži. Gospodine Kukan, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Kao prvo želio bih zahvaliti kolegama na doista velikom zanimanju koje su pokazali za ovo izvješće, što je rezultiralo sa 663 amandmana koji su bili vrlo zanimljivi, zanimljivo štivo za čitanje. Ja sam e, svoj nacrt izvještaja e, formulirao oko nekoliko glavnih ideja koje bih volio e, navesti. Naša politika susjedstva treba biti strateškija i e, demokracija, vladavina prava treba biti u središtu te politike. Treba nam jedan fleksibilniji e, okvir za ovu politiku e, i moramo se fokusirati na sigurnosnim aspektima te politike uzimajući u obzir regionalnu integraciju unutar te politike susjedstva E, koja ima doseg i do susjeda naših susjedstva. Drago mi je da su te ideje e, zapravo potvrđene amandmanima. Bilo je samo nekoliko amandmana koji nisu u skladu sa osnovnim E, tonom i idejama ovog izvješća. Dakle, još jednom vam želim zahvaliti na pozitivnom pristupu koji ste pokazali prema ovom izvješću. Kao prvo htio bih ponoviti da je moj cilj bio sročiti e, jedan koncizan, koncizno izvješće, a također e, u mom postupanju prema amandmanima imao sam isti pristup. Zato bih htio napred riječi da ću podržati e, mnoge amandmane, ali bez uključivanja točno tih formulacija u tekst izvješća. Kao što sam već spomenuo, ovo izvješće bi trebalo e, za temu imati politiku susjedstva, a ne o konkretnim zemljama. Zato bih htio izvjeći spominjati situacije u konkretnim zemljama i htio bih e, ostaviti više prostora za ideje i amandmane e, koji se tiču specifičnosti naše politike susjedstva. I zato molim kolege za razumijevanje što neću uključiti u potpunosti amandmane koji su prenešeni iz drugih izvješća. Prvih dvanestak e, e, članaka ovog izvješća su općenite napomene i to bih htio tako i zadržati zadržat ću one, a podržat ću one amandmane koji su u skladu s tim. Naći ću adekvatno mjesto da uključim amandmane koji se tiču pitanja međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i suverenih odluka e, zemalja u našem susjedstvu. Također e, postoje amandmani koji traže e, podjelu politika susjedstva na dvije dimenzije, južnu i istočnu. Iako razumijem te zahtjeve, moje stalište će biti da se zadrži jedan te isti e, politički okvir za oba ta područja i za južno i za istočno. Kad govorim o različitim razinama suradnje u članku 5, tu mislim na diferencirani pristup koji promoviram u cijelom izvješću. Također bih htio spomenuti e, konkretnije naše interese, a ne samo e, zajedničke prioritete. Nadalje, ja predlažem e, politiku koja je politički motivirana i strateška. I htio bih zadržati taj karakter izvješća. Slažem se sa mnogim kolegama koji su ukazali na potrebu za većom koherentnošću između zajedničke sigurnosne obrambene politike, e, politike susjedstva, ali htio bih naglasiti da su te teme već spomenute u članku 21. U članku 8 kad se govori o koordinaciji donatora. Spomenu, primio sam nekoliko amandmana koji se tiču e, te tematike i s njima ću se morati e, podrobnije pozabaviti. Drugi dio izvješća govori o preoblikovanju zajedničke e, naše politike susjedstva. Tu amandmani idu u istom smjeru i ja nemam problema s njima, osim onih koji spominju pristup manje za manje, e, a ja ne smatram da je to neophodno promovirati. Što se tiče članka 13 koji se tiče različitih koncepcija susjedstva i politike proširivanja i članak 49 e, ugovora to je već spomenuto u ovom članku. Što se tiče podrške demokraciji, e, reforma, strukturalnim reformama i e, ja tu ne vidim nikakve probleme i uključit ću većinu predloženih e, amandmana koji se koji su uloženi na tu temu. Mislim da će ovaj dio da će u tom dijelu biti uključena i ženska i prava djece, a e, na tu temu uložen je veliki dio amandmana. Što se tiče diferencijacije i uvjetovanosti, tu također ne vidim probleme. U članku 18 e, htio bih ostati kod uvjetovanosti na temelju e, napretka u procesu e, reformi i na temelju pristupa više za više. Sigurnosna dimenzija je važan dio ovog izvješća. Pozdravljam amandmane koji dodaju e, e, reference na terorizam, organizirani kriminal i učinkovitost borbe protiv tih pojava u okviru ove strategije. Što se tiče e, zamrznutih konflikata njima će također biti posvećeni e, posebni članci. Ono što bih htio izostaviti iz ovog dijela izvješća je spominjanje migracija jer mislim da je to daleko šira tematika nego što je e, treba nego, nego ovo izvješće. Također ću uključiti i konkretne europske misije i misije Europske unije i suradnju. E, dobili smo mnogo dobrih ideja unutar tih amandmana koje ću pokušati uključiti u kompromise, ali pokušao bih e, izbjeći spominjanje konkretnih država ili regija u ovom izvješću. Što se tiče spominjanja suveren prava na, e, suverenog prava na odluke e, naših e, zemalja koje su u našem sustitu, to ću podržati. Tamo gdje sam htio identificirati sektore koji su prioritet, prioritetni, nisam htio biti restriktivan, nisam tu htio previše ograničavati, ali ne bih htio e, da se stekne dojam da je sve prioritet. E, htio bih o svemu ovome još raspraviti sa izvjestiteljima u sjeni i razraditi skupa s njima E, kompromisne amandmane, osobito što se tiče članaka 31 i 32. Svjesna sam da je pitanje slobodnog kretanja i migracija, da je to osjetljivo pitanje i pokušat ću uključiti većinu amandmana koji se tiču te tematike u ovo izvješće. I konačno, gospodine predsjedavajući, još jedno bih htio zahvaliti kolegama na njihovom zanimanju. Biću u e, Mm, intenzivnom kontaktu sa svim kolegama i izvjestiteljima u Sjeni i veselim se našim budućim raspravama. Otvoren sam za vaša pitanja, stojim na raspolaganju. I još posljednja rečenica, obzirom na 663 amandmana koja su uložena, Možda ću razočarati neke od vas, također bih vas htio zamoliti da e, ne inzistirate na nekim formulacijama, na točnom izboru riječi i slično. E, mislim da to neću moći zadovoljiti. Hvala lijepa gospodine Kukan. Hvala sada dajem riječ gospodinu Hovojtu. Um, Hvala lijepa. E, se ispričavam u ime kolege koste koji je izvjestelj u Sjeni, ali ne može danas biti ovdje. E, mi naravno e, želimo zahvaliti gospodinu Kukanu i e, smatramo da je da izvrsno radi na ovom izvješću. Što se sa stajališta našeg kluba zastupnika E, mi također smatramo da broj 663 amandmana koja su uložena to ima svoje dobre i loše strane. E, mi također smatramo da ovo izvješće treba biti koncizno kako bi bilo učinkovito. Slažemo se e, da je veliki dio ovih amandmana zapravo zapravo ne, nema, da tu nema velikih e, neslaganja i ilaženja u mišljenjima i da imamo zapravo solidnu bazu za iznalaženje konsenzusa u vezi sa većinom pitanja. E, ono što bi e, kolega se ja htio vidjeti uključeno u ovo izvješće, ne želimo da da se stekne dojam da mi smatramo da naš sustav vrijednosti e, je nešto drugo nego sustav vrijednosti koji smatramo da treba e, vrijediti u e, zemljama u našem susjedstvu i mi smatramo da isti sustav vrijednosti treba vrijediti za nas i za njih. Mi smo svjesni toga da postoji razmimoilaženje između naše politike susjedstva i naše e, sigurnosne obrambene politike. To nisu različite politike. E, obje te politike trebaju e, koristiti sve instrumente koje nam stoje na raspolaganju i zato te politike ne treba gledati kao odvojene, odnosno posebne. E, mi smatramo da treba naglasiti e, uzroke e, kriza i problema. Što se tiče situacije, odnosno krize na sredozemlju, teško je to izostaviti iz ovog izvješća, odnosno ne spomenuti. U svakom slučaju imat ćete našu podršku u iznalaženju poštenih kompromisa, ali mi bismo željeli da E, u izvješću se pozabavite, odnosno spomenete uzroke e, kriza, odnosno problema koje imamo. E, kao četvrto, naš klub smatra da je da su komunikacije i i e, vidljivost naših politika da tu imamo još dosta posla za odraditi. E, mi nismo još e, uspjeli biti dovoljno vidljivi u zemljama susjedstva i naše politike nisu tamo dovoljno vidljivo. Kao peto, želimo osigurati da E, zemlje koje žele postati članice Europske unije da e, im se poruči da je to moguće, da smo otvoreni za, pro, za e, proširenje, odnosno primanje novih zemalja članica. Međutim, moramo biti realistični i ne smijemo naravno dati E, ostaviti dojam da bi to proširenje se moglo dogoditi sutra, e, ali u odgovarajućem vremenskom periodu e, naravno da će pridruživanje EU biti moguće. Ja se također nadam da ćemo vrlo eksplicitno izraziti našu posvećenost i predanost poštivanju ljudskih prava Mislim da to eksplicitno treba stajati u izvješću. E, želio bih također e, da budemo uspješniji u odnosima sa pokretima u civilnom društvu i e, u zemljama gdje postoje, koje su u tranzicijama, mi do sada nismo bili jako dobri u tome Mislim da smo se dosta trudili, na primjer, u odnosima sa zemljama e, arapskog proljeća. E, naravno, ne predlažem da tu e, spominjamo zemlju po zemlju, ali mislim da trebamo E, biti bolji u tome da podržimo e, političare, ne samo današnje, nego i one koji će doći sutra. Što se tiče amandmana, želim skrenuti pozornost na činjenicu da su mnogi, da mnogi ljudi u ovom parlamentu govore o važnosti naše zajedničke sigurnosne i obrambene politike i politike susjedstva, ali e, zapravo moramo ustanoviti da ne uspjevamo s tim politikama. E, ono što e, e, mi zapravo moramo igrati sekundarnu ulogu u našem susjedstvu zato što smo u vrlo teškoj i, i zapravo kriznoj situaciji to je nešto što trebamo priznati u ovom izvješću mislim da to trebamo uvrstiti u ovaj dokument ja se nadam da će ovi doprinosi biti od pomoći, veselimo se budućoj suradnji sa gospodinom Kukanom i budućim sastancima sa izvjestiteljima u Sjeni i e, e, računamo s tim da će suradnja biti konstruktivna kao što je bila i do sada. Hvala lijepa. Hvala vama sada gospodin e, Jurek. Dziękuję bardzo. Ta skala zainteresowania... Hvala lijepa. Mislim da u onoj mjeri u kojoj postoji zanimanje za europsku politiku susjedstva, e, koliko je to zanimljivo za sve nas, to se vidi po broju uloženih amandmana. E, dakle, mi želimo tu dati do znanja u kojoj mjeri želimo biti važni, u, kojem želi, u kojoj mjeri želimo da Europska unija igra važnu ulogu u našem susjedstvu. Dakle, gospodine Kukan, e, hvala lijepa na ovom izvješću. Za nas je ovo bio vrlo važan e, input i, i dosta materijala za razmišljanje. E, smatramo da ovaj nacrt sadrži dosta potencijala i da će biti moguće postići e, dobre kompromise od ovih 663 amandmana. Očito mi dijelimo vaše mišljenje da previše e, koncentracije na pojedine zemlje članice može rezultirati situacijom kad onda ne, nije na kraju jas, nisu na kraju jasni e, osnovni principi, osnovna načela. E, međutim, klub zastupnika ECR se usredotočio na sljedeće. Situacija na istoku svi znamo o konfliktu u Ukrajini, e, ruskoj e, agresiji e, i potencijalnoj opasnosti od eskalacije tog konflikta. Mi želimo E, učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ojačali Ukrajinu. Mislimo da, je, da će situacija u Ukrajini e, definirati situaciju u drugim zemljama na našoj istočnoj granici. To je naša prva tema. Druga, amandman 71 E, dakle opće, vrlo općenito načelo koje bi e, trebalo biti uključeno u kompromise, to je vrlo važna stvar. Vrlo je važno garantirati suverenitet zemljama koje su naši e, susjedi i naši partneri. To je vrlo važno za njih i za nas kad je riječ o neovisnosti i neovisnom donošenjem odluka. A sada e, što se tiče juga, južne dimenzije naše politike susjedstva, u 1C mi smo se usredotočili na vezu između stabilnosti zemalja e, koje su južno, naši južni e, susjedi i situacije na konfliktnim područjima i situacije sa imigracijom u Europu. E, očito su e, uzroci ekonomske razlike između sjevera i juga i dugoročno gledano to će e, sigurno definirati situaciju u Europi što se tiče imigracije, ali moramo priznati da su nedavni problemi u vezi s ovim rezultat konflikata koji se događaju u toj regiji i još nisu razriješeni. Zato mislim da e, bi europska politika susjedstva trebala spomenuti i taj aspekt, dakle građanske ratove i druge konflikte u toj regiji svijeta. I na kraju, iako ne manje važno, nešto što je za nas vrlo važno, a to smo spomenuli u amandmanima 323, e, odgovarajući pristup socijalnim e, ciljevima. Dakle, sve što se tiče naših socijalnih naše socijalne odgovornosti. E, spominjemo, toliko spominjemo demokraciju i tako dalje, ali mislim da je jedan od najvećih izazova e, na našem, u našem južnom susjedstvu e, garancija slobode kršćanskim zajednicama. Naravno da ne možemo mi biti odgovorni za situaciju svih ranjivih skupina u tome. Nećemo uspjeti ako pokušamo E, preuzeti tu odgovornost, ali mislim da moramo naglasiti e, da je da ta odgovornost proistječe iz naših, našeg sustava vrijednosti i iz e, iskustva milijuna Evropljana koji su koji već godinama vrlo glasno izražavaju svoju veliku zabrinutost zbog ove situacije. Mi ćemo također učiniti sve što možemo kako bismo kako bi ovi elementi e, na kraju bili uključeni u kompromise na kojima radimo i nadam se da će definitivni tekst e, odražavati e, mišljenje stajališta ne samo naše kluba zastupnika nego cijelog Europskog parlamenta. Hvala. Dat ću riječ sada gospodinu ostroviću a budući da ima jako puno osoba koje se javila za riječ, molim vas sve da ne budete dulje od dvije minute. Hvala. Pa, hvala, bit ću kratak i nastojat se koncentrirati samo na pitanja koja su nam svima bitna. Edward Kukan je dobio vrlo težak zadatak. Budući da, su, da je naše susjedstvo vrlo veliko, vrlo je raznoliko, raznolike su i problemi, a broj gotovo polovinu stanovništva Europske unije. Ako uzmemo sve to u obzir, morali bismo E, izbjegavati o tome da ne govorimo o e, nediferencijaciji među zemljama. Moramo se oko toga složiti. Te su zemlje različite. I ovim postupkom nije da ih pokušavamo suprotstaviti. Ne. Mi želimo da nam te zemlje budu partneri. Ali moramo uzeti u obzir e, razlike koje postoje između ostalog i zbog zemljopisa. Stoga ja ne bih bio E, previše pasivan oko tog pitanja. Zatim izgradnja kapaciteta kad je reč o suradnji sa susjedstvom. Potičem sve kolege da se slože oko ovoga i da nekim institucijama e, daju više kapaciteta da se bave zemljama u susjedstvu kako bismo i od njih dobili nove ideje. I zatim, ja bih više govorio o načelu više za više nego manje za manje, to je po meni glavni prioritet u ovoj priči i imajući sve to na umu, nedavno smo razgovarali o humanitarnoj pomoći našim susjedima. E, mislim da bismo tu humanitarnu pomoć našem susjedstvu trebali odvojiti od razvojne pomoći trećim zemljama. Zbog toga politika susjedstva bi trebala biti dakle ono što će nas voditi, a ne nešto na čemu ćemo tek voditi pasivnu analizu. Ali mm, siguran sam da ćemo sa gospodinom Kukanom uspjeti doći do odličnih kompromisa i veselim se budućem radu na tome. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući želim se pridružiti, podržati ovo što su rekli e, moji kolege koji su govorili prije mene. Zahvaljujem gospodinu Kukanu što je pokušao e, na jedan nov način pristupiti e, tom kompleksnom području naše politike prema susjedstvu. Imali smo jednu vrlo konstruktivnu raspravu u kojoj je gospodin Kukan još jednom objasnio ciljeve instrumente europske politike susjedstva, odnosno da ih se treba preformulirati na temelju kritičke analize dosadašnjih rezultata te politike. Mislim da se u vezi s tim svi slažemo ovdje u odboru AFET. Dakle, kako prema istoku, tako i prema jugu, mislim da je potrebna jedna promjena tih politika. E, e, ovo je radni dokument, e, za sada tu još nije dovoljno naglašena na, naglašena je na politička vizija, odnosno strategija naše buduće politike susjedstva. Dakle, fokusiranje na vlastitu odgovornost i vidljivost kako za Europsku uniju, tako i za zemlje u susjedstvu. I tu imam jedno pitanje. Mi smo pokušali podastriti neke prijedloge u našim amandmanima, kako što se tiče istoka, tako i što se tiče juga. Kako djelovanje gospodarsko, socijalno, e, okolišno, e, djelovanje dakle u toliko različitim e, entitetima kao što su zemlje našeg susjedstva, kako može biti oblikovano? kad su te e, zemlje toliko različite. E, dakle, mislimo da trebamo razmisliti još jednom o tome kako postići e, jednu koherenciju Dakle, ta naša politika susjedstva ima naravno veze, odnosno utječe i na našu sigurnosnu i obrambenu politiku i na naše druge politike. Ja se veselim dalje suradnji sa izvjestiteljem i nadam se da ćemo uspjeti postići kompromise. Hvala vam. Zatvorili smo popis e, govornika, a sada riječ dajem gospodinu Mesteriku. Hvala vam. Ja ću također najprije zahvaliti i čestitati našem izvjestitelju. Smatram da je ovo doista jedan od najtežih zadataka. Okupiti e, tolike različite politike koje spadaju pod politiku susjedstva. Bit ću vrlo kratak. E, postoji čitav niz tema oko kojih se potpuno slažemo, postoji jako puno e, amandmana koji idu u smjeru kojeg kolega Kukan naveo. Ja se slažem s idejom posebnog izaslanika, čak i ako oko toga postoje neslaganja. Još bih dvije stvari htio istaknuti. Jedno je načelo više za više. Slažem se i mi se kao klub slažemo ako se načelo više za više dosljedno provodi i ako se definiraju učinkoviti uvjeti, kao što je spomenuto u stavku 18, to bi moglo dovesti do željenog rezultata. No ono što stoji u srži ideje manje za manje nije nešto što je destruktivno, već to jednostavno znači da ako ne budemo u potpunosti dosljedni s načelom više za više i neki od e, susjeda ne budu poštovali ljudska prava, u tom slučaju nećemo imati učinkovite alate da se time bavimo. To je jedan od najvećih problema nedosljednog e, pristupa to jest načela više za više. No smatram da tu ima još prostora za razgovor. Zatim, diferencijacija u cijeloj EMP e e, je dakle opravdana i razumna, no bez obzira na to ne smijemo smetnuti suma da postoje određene regionalne e, specifičnosti, pogotovo na jugu, i recimo Unija za Mediteran je platforma za razgovore tih zemalja i e, nju treba revidirati zato što u protivnom će dakle se pokazati pravom katastrofom. Hvala vam, sada riječ ima gospodin Schalthauser. <clears throat> Trois principes, à mon avis. Hvala predsjedniče. Evo, tri principa za ovu politiku proširenja koja treba bolje istaknuti. Kao prvo, suverenost. Suverenost država, stečevine, bilo unije, zajednice ne smiju biti usmjereni protiv te suverenosti koja je povezana sa slobodom, što je jako važno ukoliko želimo uspjeti u tom proširenju. U ostalom, dokument gospođe Mogherini ističe jako često da nismo dovoljno pozornosti poklonili suverenosti zemalja, te da imamo donekle suverenistički pristup. Zatim drugo, očuvajmo mostove. Evo ja sam osobno iz Alzasa. Alzas je 700 godina bila bio germanski, zatim pod Luijom 14. francuski. Dakle, to je istovremeno dio francuski koji je germanski to čini snagu Alzasa, predstavlja snagu Alzasa i da im se kaže da trebaju se opredijeliti između francuske i njemačke, to je nešto što je izazvalo dva svjetska rata, dakle moramo čuvati mostove i evo pomišljam na istok Ukrajine, to je to su ljudi koji su stavili na istok Ukrajine jer se e, jer je bio sumničaj prema Galiciji i istočnim regijama. Dakle, treba očuvati specifičnost tih regija, treba u svim našim politikama susjedstva odbaciti to suprotstavljanje istoka i zapada, jer to je ono što je uzrokovalo dva svjetska rata, a nije nužno da radimo na pripremi trećeg svjetskog rata. I želim se nadovezati na ovo, prestanimo s vođenjem rata kako bi se nametnula demokracija. Vjerujem da se demokracija gradi korak po korak. Ne postoji jedinstven model demokracije. Oni koji žele nametnuti taj model demokracije najčešće u svojoj kući, kad se malo pobliže pogleda, nisu pravi demokrati. I logika vođenja rata za uspostavu mira jest apsolutno totalitaristički pristup u koji se ne možemo upustiti i koji po svaku cijenu moramo odbiti. to su tri elementa u vezi s kojima sam htio se javiti za riječ. Hvala. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Plenković. Kolega e, Permuj, najprije zahvaljujem kolegi Kukanu još jednom na vrlo jasno objašnjenim skupinama amandmana na njegovo izvješće o reviziji politike susjedstva. E, htio bih samo nekoliko bitnih elemenata ukazati. Jedan je da je tajming ove, ovog izvješća nekako u kalendaru došao odmah nakon sastanka u Rigi koji imao i svojih e, neispunjenih očekivanja, ali na kraju ipak jedan pozitivni ton prema zemljama koje su uključene u politiku istočnog partnerstva i upravo je akcentuirao aspekt diferencijacije i ambicija i mogućnosti približavanja Europskoj uniji pojedinih partnerskih zemalja. Drugi aspekt koji mi se čini bitan, a to je da je vjerodostojnost europske vanjske politike i njenog globalnog pozicioniranja upravo na testu u smislu učinkovitosti i kvalitete naše susjedske politike i na toj crti vidim i elaboriranje njegovih ideja volio bih to malo jače vidjeti na samom početku njegovoga, izvješća. Drugi aspekt je naša privaženost međunarodnom pravu i njegovom poštivanju, a jednako tako i nepristajanje na nasilne promjene granica kojima svjedočimo ne, ne, na samo jednom primjeru u zemljama europskog susjedstva. Također, element koji mi se čini bitnim je da, bez obzira što je ovo politika susjedstva, i koliko god je mi naslanjali na aktualnu reviziju europske sigurnosne strategije koja će izgledno rezultirati kroz određeno vrijeme, vjerojatno 2016. jednom cjelovitom strategijom vanjskih aktivnosti Europske unije i to udruženim pristupom za razliku od dosadašnjega cjelovitoga, čini mi se da bismo morali malo više naglasiti i korištenje svih alata i instrumenata koji su bili vrlo se dobro pokazali u procesu politike proširenja i to prije svega onoga što se odnosi na ekonomsko upravljanje. Čini mi se da aspekt ekonomskog upravljanja u zemljama našeg susjedstva i stabilnosti javnih financija tih zemalja je element koji bi pridonio kvaliteti i ukupnoj e, e, pozitivnoj ocjeni ovoga izvješća koja će ja se nadam pomoći povjereniku Hanu u njegovim nastojanjima da na kraju godine imamo jednu cjelovitu strategiju. Hvala lijepa i veselim se amandmanima kompromisnima koje ćete pripremiti. Muchas gracias, señor Ahora tiene la palabra Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Peterle. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ovdje govorimo o vrlo važnom političkom izazovu za Europsku uniju. Drago mi je da vidim da izvište gospodina Kukana odražava promjenu stvarnosti u našem susjedstvu. Stvarnost je danas mnogo manje romantična nego u trenutku kada smo počeli sa strateškim razmatranjem razvoja odnosa sa e, susjedima. Danas je naše susjedstvo destabilizirano, fragmentirano i predstavlja ogroman izazov. Postavlja se pitanje što činimo na unutarnjoj razini. Prije nekoliko godina smo željeli inzistirati na vrijednostima i na načelima, no danas je situacija mnogo drugačija. Danas govorimo o diferencijaciji, a ne o provedbi načela i vrijednosti. Izvješće gospodina Kukana je dokument kojim e, se želi inzistirati na europskim vrijednostima u mjeri u kojoj je to moguće u današnjim okolnostima. No, imamo i diferencijaciju i moramo shvatiti da većina zemalja u našem susjedstvu da su to zemlje koje još uvijek nisu dovršile svoju tranziciju prema demokraciji. I zbog toga bih volio vidjeti um, više veći naglasak na e, dobro upravljanje i pragmatično upravljanje. Sa susjedstvom, sa zemljama u susjedstvu imamo jako puno problema, upravo zbog toga što tamo nema dobrog upravljanja i zbog toga što tranzicija nije privedena kraju. A... Ja bih volio e, surađivati sa svima koji žele surađivati s nama, dokle god imamo iste interese unutar i izvan zemlje. Hvala vam. Evo na kraju ću se ja javiti. I ja želim zahvaliti gospodinu Kukanu, no čini mi se da što se tiče južnog susjedstva neke stvari nisu dovoljno dobro obrađene. Zašto? Zato što smatram da ne smijemo zaboraviti e, nepravde u kojima svaki, koje svaki dan žive e, narodi Saharavija ili Palestinci, niti e, ono što se svakoga dana događa u Siriji i Libiji. Zbog toga smo podnijeli nekoliko amandmana. I eto samo da naglasim jedan, smatramo da je važno inzistirati na odnosima sa Arapskom republikom Sirijom i gospodin Fandamistura je do sada radio na tome. No nakon onoga što se dogodilo u Palmiri ne možemo eh, nastaviti i dopustiti da određene zemlje naoružavaju određene vojne skupine. Žao nam je eh, što se vodi ovakva vanjska politika i mm, zbog toga što se dogodilo u Libiji, ono što sam već spomenuo u Siriji. I zbog toga E, želimo e, istaknuti i ulogu Saudijske Arabije, Katara i ostalih sljedeći politiku SAD-a. Palestina je još nešto što je potrebno za stabilnost tog područja. I ja sam iz Španjolske i smatram da treba napokon stati na kraj okupaciji e, zapadne Sahare i potaknuti razgovore između Maroka i Polisarijskog fronta. A sada ću dati riječ Miguelu Milanu Monu. Ja ću ponoviti ono što sam već rekao gospodinu Kukanu prilikom jedne druge rasprave. Uglavnom se slažemo oko prioritetnih i glavnih linija njegova izvještaja. Mislim da ima jako puno posla sa preko 600 amandmana, ali znam da ima jako puno iskustva i želje da to uspješno odradi. Želim inzistirati na dvije stvari. Prvo, potreba da se inzistira na jedinstvenoj politici susjedstva kad je riječ o susjedstvu sa dvije dimenzije. Ne zbog toga što želimo imati različite politike susjedstva kao što neki govore. E, u ugovoru imamo članak 8 koji govori o jedinstvenoj politici susjedstva. Druga stvar, smatram da je potrebno Mm, praviti razliku između zemalja i pokretati odgovarajuće mjere, imajući na umu stvarnost na terenu. I ne samo ambicije, već i potrebe zemalja. I naravno o svemu tome treba razgovarati jer smatram da takve politike ne treba nametati. Mislim da su ovo realne politike, da su to politike dogovorene i koje nisu nametnute. I to vrijedi i za zemlje na Mediteranu i zemlja zemlje na istoku. i mislim da bi bilo dobro da o nekim stvarima češće razgovaramo. I još nešto čime ću završiti. Važnost sigurnosti. To je jedan aspekt koji se ne smije zaboraviti, ali isto tako se ne smije smetnuti suma tema imigrancije. Stoga, gospodine Kukan, molim vas da imate na umu ove probleme. Važno je riješiti probleme Mm, imigranata, probleme migracijskih tokova i to sve kroz suradnju i dijalog. E, migracijski tokovi moraju biti uređeni i moramo spriječiti da ne dolazi do nepravilnosti, a niti do toga da kroz migracijske tokove e, zapravo dolaze u Europu prijetnje našoj sigurnosti. Kad je riječ o imigranciji, naravno, važno je uspostaviti suradnju zemalja na obje obale sredozemlja. I na kraju, smatram da je dobro podržavati načelo više za više. Mislim da naša politika susjedstva mora biti politika poticaja, a ne politika sankcija. Stoga smatram da moramo pomoći zemljama koje provode reforme, zato što je to i u našem interesu i moramo promicati naše vrijednosti, jer će to na kraju krajeva pomoći i njima. Hvala vam. E, ovime smo završavali završili raspravu i na kraju ću dati riječ gospodinu Kukanu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Vrlo kratko bih e, zahvalio predstavnicima političkih klubova i kolegama koji su se u vlastito ime, u svoje ime javili na raspravi. Drago mi je da sam čuo da tko god želi pozitivno doprinijeti i tko god želi vidjeti dobar izvještaj koji će u najvećoj mogućoj mjeri odraziti atmosferu u Europskom parlamentu, koji će inzistirati na tome da imamo odlučnu i dobro koordiniranu politiku susjedstva. Kao što sam e, spomenuo na početku, zbog činjenice da ima toliko amandmana, bit će vrlo teško ih uključiti sve u kompromise. Gospodin Šorc i gospodin Severić su spomenuli e, određena pitanja koja traže veću raspravu. E, raspravljat ćemo o tome prilikom naše pripreme kompromisa sa izvjestiteljima u sjeni i doista sam spreman e, razgovarati sa mnogima kako bismo pronašli e, dogovor. Mislim da razlike nisu toliko velike, ali u nekim slučajevima je potrebno ipak malo više razgovarati. U nekim slučajevima će biti, rekao sam to na početku, bit će vrlo komplicirano ako krenemo sa detaljem i analizom političke situacije u jednoj zemlji. Bojim se da ćemo na taj način, da će nam da ćemo mnogo teže postići nešto dobro. Stoga smatram da moramo raditi na sažetom i jasnom izvještaju. Hvala vam svima još jednom, molim vas sve za razumijevanje i e, hvala vam na aktivnoj raspravi. I ja se nadam da ćemo uspjeti pronaći e, dogovore oko ovih tema zato što smatram da je ovaj izvještaj itekako važan i za parlament i za sve nas. Hvala vam. Hvala vam gospodine Kukan. Evo da vas podsjetim, glasanje će biti 11. lipnja u Strasburu na izvanrednom sustanku. A sada imamo sastanak koji je zatvoren e, za javnost, tako da molim one koji ne bi trebali sudjelovati na sastanku da napuste dvoranu. Imamo par minuta pauze.